Good evening, dear uh, We will... Dobar dan, poštovani kolege. Započet ćemo sa sastankom našeg odbora. Continuamos con, con la celebración de, de la comisión. Nastavljamo s radom Prva točka dnevnog reda je e, rasprava sa povjerenicom gospođom Verom Jurovom. Kao prvo hvala vam što ste prihvatili naš poziv da nam se pridružite sastanku, na sastanku i na raspravi. Razgovarat ćemo o raznim pitanjima za koje smatramo da su važni za naš rad. Ako se slažete, prvo bih vam dala riječi. Riječ e, možete govoriti oko 15 minuta, nakon toga ćemo imati pitanja e, koordinatora, predstavnika različitih političkih e, klubova. Potom slijede vaši odgovori, a nakon toga možemo provesti i još jedan krug pitanja od preostalih zainteresiranih e, članova. Imat ćemo naravno točno određeno vrijeme za pitanje. Tri minute za prvi krug pitanja. Za članove koji govore u ime klubova, a u sljedećem drugom krugu e, imat ćete na raspolaganju jednu minutu za pitanje. Pa da dalje ne duljimo, još jednom najljepša hvala i predanom riječ. Dame i gospodo, doista mi je neobično važno što imam priliku biti s vama i danas govoriti o stanju ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji i neriješenim pitanjima. No, osvrnimo se prvo e, unazad. Rekla bih e, uspješno sudjelovanje na e, konferenciji o statusu žena koje je organiziralo Ujedinjene narodi u Njujorku u Ožujku. I vas je predstavljala vaša predsjedavateljica. Bili su nazočni ministri zemalja članica. Govorili smo i naglašavali važnost islamske konvencije i to je bilo dobro zamječeno. Stoga sam neobično ponosna na Europu i zajedničke snage kojim smo prenijeli tu važnu ulogu. Osim toga, to je još važnije budući da je rodna ravnopravnost jedan od e, ciljeva održivog razvoja. Što se tiče ovogodišnjeg izvješća objavljenog u ožujku, u kojem se navodi kako je pred nama još uvijek mnogo izazova u smislu postizanja spolne, e, spolne ravnopravnosti. U 2015. u trećem u trećem tromjesečju e, žene su bile za 10% manje zaposlene od muškaraca, a postoji i e, razlika od 40% e, u smislu zarade i mirovina. Ipak postoje znakovi približavanja tih razlika. Također sve je više e, predstavnica u upravnim e, odborima. Ipak manje od 25% članova upravnih odbora su žene, a isto vrijedi i za politiku. Dakle, pred nama je još 30 godina radi. Alarmantna je situacija 33 Posto žena doživjelo je fizičku ili seksualnu, e, e, seksualnu e, nasilje. A mi radimo na svim tim dosijema koje se tiču upravo te teme. Što se pak tiče paketa o pomirivanju privatnog i poslovnog života, radimo na tome intenzivno i postižemo napredak mi smo trenutačno u fazi javnog, e, javnih konzultacija. U većini organizacije 97,5% se slažu s opisom izazova koje smo mi dali u, e, u, u našem dokumentu, a 85% smatra da se E, treba usredotočiti upravo na ono što smo mi predložili, dakle na dugotrajne skrbe, e, potom e, aranžmane e, povezane sa olakšavanjem obiteljskog i poslovnog života, porezni sustav s poticajima i olakšicama za oba zaposlena roditelja. Uskoro će početi i krug e, konzultacija sa socijalnim e, partnerima, a o svemu ću vas u detalje obavijestiti u pismu. Komisija namjerava predložiti nove zakonodavne prijedloge kojima bi obuhvatili različite aspekte samo šest država članica je e, postiglo i dosegnulo ciljeve e, barcelonskog e, programa. Mi moramo vidjeti što leži u pozadini tog neuspjeha, zašto ih je tako malo moramo pogledati kakva je stvarnost radnih uvjeta. A digitalno doba u kojem živimo ona omogućava nam zapravo da uvedemo i mnogo fleksibilnije uvjete. Također, e, muškarci moraju preuzeti mnogo više e, obveza skrbi u obiteljima. Ja pozdravljam predanost i obvezanost e, parlamenta, ovog odbora i odbora za zapošljavanje na radu na inicijativi o pomirenju poslovnog i privatnog života a nedavno je održano i saslušanje s tim u vezi. pozivam nas da ostanete važan naš partner u pripremnoj fazi. Također, e, uskoro ćemo u europskom semestru imati i preporuke po državama članicama u kojima ćemo naravno odraž, e, reći i što mislimo o stanju e, spolne ravnopravnosti. Što se tiče razlike u zaradi, postoje preporuke za transparentnost plaćanja. Mi ćemo e, razmotriti sljedeće e, korake u smislu ojačanih zakonodavnih e, koraka. Imamo nekoliko međudržavnih projekata koje bi pomagale u provedbi e, provedbi e, uvođenja istog, iste plaće za iste radne uvjete, odnosno isti rad. Želimo prevladati segregaciju u tom smislu jer je to jedan od temeljnih razloga ovog problema. Što se pak Istanbulske konvencije e, tiče koja se odnosi na borbu protiv nasilja nad ženama. Komisija je prošli mjesec predložila da zapravo ide omkraj onoga što je zadala Istanbulska konvencija. Želimo naime postići doista eh, različit, različitu situaciju u eh, sprječavanju ovog užasnog nasilja. Želimo na tome zajedno raditi. Naglašavam Europska unija ne želi zamijeniti države članice, nego raditi rame uz rame s njima. Govorimo isto tako i o kaznenom pravu, no ono ostaje u nadležnosti država članica. Sve će to donijeti dodatne, e, dodatne koristi za provođenje ovih politika doće do poboljšanja prikupljanja e, podataka, financiranja, a i veće prisitnosti u radu s međunarodnim e, partnerima nama treba naravno suglasnost Europskog parlamenta. Stoga se nadam da će vaš odbor i dalje igrati odlučujući ulogu u tome. Europska, Europski parlament može postati, poslati državama članicama jasnu poruku, ali i svim građanima Europske unije. U borbi protiv nasilja nad ženama koristimo se svim raspoloživim e, sredstvima i e, i podizanjem svijesti između ostalog. Samo ako promijenimo stav i ponašanje možemo spriječiti nasilje prije no što se zaista dogodi. Na isto tako možemo na taj način osigurati da se e, nasilna djela prijave policiji te da žrtve dobiju primjerenu zaštitu i potporu. Ja kanim predložiti neke mjere za 2017. za borbu protiv nasilja nad ženama. Razmišljamo o tome će, e, koliko će biti područje djelovanja tih e, mjera kako bismo postigli željene ciljeve. Želimo Ponavljam, koristite svim raspoloživim instrumentima, podizati svijest, E, kako bismo uspostavili minimalne standarde što se tiče zaštite i potpore žrtva, ali i da unaprijedimo razmjenu dobrih praksa. Veselimo se suradnji s vama na tom e, pitanju. Što se tiče relevantnog europskog zakonodavstva, primjerice direktivi o zaštiti žrtava i direktivi o, za, o krijumčarenju ljudi, ja kanim e, doista poboljšati e, prikupljanje podatke kako bismo u budućnosti mogli više toga postići. Eurostat je rekao da će ove godine početi raditi na istraživanju o nasilju e, temeljem e, spola. Drugo ključno područje za naš zajednički rad je poboljšanje ravnoteže spolova u donošenju odluka. Dakle, e, naš prioritet će i dalje biti direktiva o E, ženama u upravnim e, odborima. Samo tako možemo na europskoj razini postući održivi razvoj. U državama članicama su razmišljali o zakonodavnim mjerama. Vidjeli smo da tamo gdje su mjere provedene da smo dobili i dobre rezultate države članice su poduprle većinom tu direktivu, no u nekima ne postoji dovoljno političke volje da se tome ozbiljno pristupa. Sljedećem e, malteškom predsjedavanju ja e, očekujem da će ovo biti i dalje prioritet i da će se prijedlozi nastaviti. Također naglašavam odlučnu ulogu Europskog parlamenta u vršenju pritiska na države članica države članice koje ne podupiru ovu europsku inicijativu koja nam je tako potrebna. Tu je i pitanje i problem migracije te e, status, odnosno situacije migrantice. Komisija želi u programu za e, migrante e, naglasiti i e, perspektivu roda. Mi želimo organizirati hotspotove i prijamne centre, ali raditi na dugoročnim mjerama, na obrazovanju i inkluziji. Ja znam da ste... Te se vi dosta pozabavili ovim eh, pitanjem, te da ćete na njima i u buduće raditi. Govorit ću o tome i s ministrima državama članicama koje su pokazale jasno zanimanje da se time i u budućnosti eh, bave. Radimo eh, blisko i sa svim europskim institutima za promicanje ravnopravnosti spolova ove godine primjerice Europski institut za jednakost spolova će izdati izvješće o siromaštvu žena. Dakle, veselimo se novom, novom indeksu o ravnopravnosti spolova koji će prvi put uključivati i neke nove podatke. Sigurna sam da će Europski institut institut za jednakost spolova doprinijeti i našoj borbi protiv nasilja nad ženama. Hvala vam na konstruktivnoj potpori u svim mojim nastojanjima da postignem konkretan napredak i konkretne rezultate u ovom području. Doista se veselim i vašim pitanjima i komentarima. Hvala. Muchas gracias, señora Jurova, por, por su presentación. Comenzamos... Eh... Hvala vam eh, najljepša, gospođo Jurova. Počet ćemo sada sa klubovima zastupnika. Prvo, je, prvo su pučani EPP. Hvala, gospođo povjerenice. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospođo povjerenice na tome što ste ovdje, što ste uvijek spremni govoriti pred odborom FEM u Europskom parlamentu i imali smo prilike u više navrata vidjeti koliko je snažan vaš osobni angažman kada se radi o ovim temama do kojih nam je stalo. I to je nešto što nas e, zaista gane. Među temama koje ste spomenuli, jedna je koja mi je vrlo važna. E, znam da će Ana Marija Koraca Bild e, zamjenica koordinatorice također se složiti sa mnom da se radi o prioritetnom pitanju. Naravno, ne radi se ni pošto o isključivom prioritetu EPP, ali to je svakako jedna od važnih tema. Govorili ste o jazu među plaćama i o jazu među mirovinama ovisno o spolu. Sami ste rekli da se javljaju pokazatelji da se taj jaz smanjuje, međutim on još uvijek postoji i upravo to njegovo postojanje s pravom brine naše sugrađane. Posebice zbog toga što dolazi do starenja stanovništva u Europi i s tim fenomenom razlika u mirovinama postaje vrlo važnom temom. Vijeće Europe je u lipnju 2015. godine objavilo dokument u kojem podsjeća na važnost borbe protiv e, tog fenomena kao i na važnost borbe protiv razlike u plaćama. Što vi mislite, koji je najkorisniji, najefikasniji instrument koji bismo mogli iskoristiti kako bismo konačno pokušali zaista promijeniti stvari i kako bi došlo do razvoja u državama članicama po tom pitanju u pravom smjeru. Treba li nam jednoobrazni pristup ili postoje različiti suptilni alati, instrumenti koji bi mogli biti još važniji. Dakle, pitanje je koja je buduća inicijativa koja će se dati prioritet u nadolazećim mjesecima ili godinama da se to riješi. Naravno, samo kratko, što se tiče direktive koja se bavi zastupljenošću žena u odborima velike korporacija, nastavit ćemo i dalje vršiti pritisak da dođe do deplokade i da države članice koje su još uvijek nevoljke to učiniti u istinu povuku svoje argumente koje blokiraju e, danje rad na ovoj direktivi koja ide u pravom smjeru. Mislim da smo na pravom putu i drago mi je što ćemo ga prevaliti zajedno s vama. Hvala. Hvala za SND, gospođa Hejt. Hvala, lijepo. Socijalisti žele zahvaliti gospođi Jurovi što nam je pružila priliku da je danas čujemo i da s, da s njom porazgovaramo o ovom, e, u ovom odboru. Barcelonski ciljevi su postoje već godinama, no nažalost samo je mali broj država e, postiglo te ciljeve. E, za nas, za Europu i za parlament i komisiju je važno da roditeljski dopust postane mogućnost za sve, kao i skrb za e, djecu, jer samo na taj način će se žene moći vratiti na svoje radno mjesto. No, vi ste rekli kako je ostalo još mnogo e, prepreka pred nama. Dakle, još jednom želim e, reći koliko mi je žao koliko mi je žao što se strategija spravnog stajališta razrijedila, da tako kažem, stajalište sam da bismo imali veću moć u državama članicama e, i da samo države članice mogu prevladati te e, preporuke. Dakle, mi bismo željeli imati strategiju strategiju. A što se tiče gospodarskog aspekta, svi bi iz toga profitirali. Svima bi bilo boje da je više žena na tržištu e, rada, dakle cijela Europska unija. Mnogo je, razlik, mnogo je razloga zbog kojih bismo trebali gurati ovaj prijedlog i ovu direktivu. Rekli ste da je poduzeto mnogo koraka u tom e, smjeru, no pitam se kako trenutačno stvari stoje, koliko smo daleko odmakli. Drago mi je čuti da je komisija poduzela inicijativu u smislu Istanbulske konvencije a sve kako bi Europska unija imala tijela koja prate provedbu te konvencije. Sramota je što nemamo e, tu vrstu pravnih e, pravnog okvira nemamo kazne, kazne za nasilje. Ipak drago mi je čuti da je ta odluka donesena. Hvala. Gracias, señora Head. En nombre del Grupo ALDE tiene la palabra la señora Milnar. Za ALDE Misalve. Hvala gospođo povjerenice što ste danas tu s nama i što razmjenjujemo mišljenja o svim ovim važnim pitanjima. Imam nekoliko pitanja e, kojih ste se i dotaknuli. Zajedno smo bili u New Yorku. E, to je bilo vrlo zanimljivo e, iskustvo, rekla bih, za europsku za Europski parlament jer smo pokazali da kao Europska unija imamo važnu ulogu. Mislim da to u budućnosti treba samo osnaživati. No kad govorimo o e, zaključcima komisije koje su poprilično daleko sežni, e, a riječ je i o UN-ovim mjerama, moram reći da nisu dovoljno konkretne. Dakle, zanima me što vi mislite o tome kakva bi mogla biti uloga Europske unije u smislu budućih izazova u postizanju spolne ravnopravnosti. Ja bih doista željela znati kako vi vidite našu ulogu na međunarodnoj e, sceni. Kao drugo, što je s tražiteljicama azila. One su posebice osjetljiva eh, skupina, na kolegiju smo o tome razgovarali. To je situacija koja neće brzo nestati, pa rekla bih čak niti u nekoliko sljedećih godina. Dakle, trebali bismo poduzeti neke mjere predostrožnosti. I posljednje pitanje koji su to prioriteti komisije za provedbu programa o ravnopravnosti? Na posljedku hvala i još jednom na pritisku koji ste e, vršili u smislu potpisivanja Istanbulske konvencije. To nije samo e, formalnost, nego i politička poruka. Svjesni smo da je to nešto za što se osobno borite i na tome smo vam zahvalni. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Bjork za GUE. Hvala lijepa. Hvala povjerenice Jurova što ste nam se pridružili kako bismo eto ovog poslijepodneva razgovarali o ovim temama. Nije naravno nikako iznenađenje da je Goje izuzetno frustriran zbog stagnacije do koje je došlo na radu na ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima. To je jedino područje u kojem se bilježi ovakva stagnacija, kao i e, u situaciji sa direktivom koja se bavi ženama u upravnim odborima. Ta je situacija neodrživa i neprihvatljiva. Vidimo da ono što se do sad radi nije dovoljno kako bi se spriječilo nasilje nad ženama u Europskoj uniji. To dakle nije dovoljno, trebaju nam dodatni instrumenti. Pozdravljamo prijedloge koje ste iznijeli vezano uz borbu protiv razlike u plaćama između muškaraca i žena. Mislimo da nam treba bolja skrb za djecu. Mislimo također da nam trebaju bolji propisi vezano uz mirovine kako bi se žene mogle vratiti na tržište rada. To su stvari koje treba riješiti i poboljšati. Roditeljski dopust jest također jedan od prijedloga koji bi trebao donijeti poboljšanja. Vidjet ćemo na dolazećim godinama kako će se stvar razvijati. Međutim, usprko svim prijedlozima ono što i dalje ostaje živo jest naša sumnja vezano uz stajalište komisije e, prema jednakim mogućnostima, jednakim prilikama. I vijeće i parlament traže da se donese nova strategija vezana uz jednake prilike, međutim to još uvijek nemamo. Ako takva strategija ne postoji, ne znamo smjer, nemamo se čega držati. Vrlo je važno da imamo strategiju koja nam može poslužiti kao temelj. Jer ako postoji dogovor između vijeća, parlamenta i komisije, onda barem znamo na kakvom sam putu. E, bez takve strategije ne možemo dalje raditi na jednakim prilikama za sve u Europi. Upravo zato nam ta strategija treba. Također treba još mnogo toga učiniti kada se radi o jednakosti i o donošenju odluka. Međutim, ne samo kada se radi o nekoliko stotina žena koje će biti članice odbora. Ne radi se samo o tih nekoliko stotina žena. Problem je mnogo širi. I ja bih željela da Europska komisija bude apsolutno ravnopravan partner na tom putu. E, ne e, kritiziram time vas osobno, gospođa Jurova, već e, komisiju kao takvu. A sada za zelene gospođa Redkin. Hvala lijepa. Ja želim zahvaliti što imamo priliku za ovim kontinuiranim razgovorom i razbijenom mišljenja zaista cijenimo što dolazite redovito u ovaj odbor i temeljem onoga što govorite rekla bih da zapravo imamo jednako stajalište prema stvarima koje su bitne za Europsku uniju. Upravo zato bit ću vrlo iskrena kada se radi o sadašnjoj situaciji. Dat ću vam nekoliko primjera i mislim da bi možda bilo dobro da prodremo malo dublje u raspravu. Naime, ono što imamo prilike sada vidjeti jest da unutar Europske unije postoji na manjinska skupina koja napada e, jednakopravnost unutar Europske unije. Ta manjinska skupina ne samo da sprečava daljnji napredak, već isto tako napada E, načela Europske unije koja postoje već godinama i mislim da upravo zato u Europskoj uniji trebamo duboku strategiju kako bismo se borili protiv e, toga. Daću vam jedan primjer. Juteros je e, predstavnik predstavništva, predsjedništva Nizozemske bio ovdje i oni su rekli da bi željeli u vijeće uključiti kao jedan od prioriteta ravnopravnost LGBTI zajednice. Međutim, Mađarska se tome usprotivila i oni to nisu mogli staviti u zaključke vijeća. Vidimo kakva je situacija. Postoji jedinstvo da se ostvari napredak po određenim pitanjima, ali onda mala skupina ljudi u vijeću jednostavno ne dozvoljava da do toga dođe. Mislim da moramo vršiti mnogo snažni pritisak kako bismo zaista stvorili situaciju u kojoj možemo prevladati blokadu čitavog niza važnih predmeta. Ne radi se tu samo o planu puta. Govorimo o direktivi o horizontalnoj jednakosti, također o strategiji o ravnopravnosti spolova. Još uvijek govorimo o pitanju e, kako e, krenuti dalje kada se radi o uspostavljanju ravnoteže između profesionalnog i privatnog života. Postoji čitav niz tema o kojima moramo otvoreno i javno govoriti, zato što zaista moramo zajednički raditi na tome da se stvari promjene. Druga stvar koju sam željela reći je sljedeća. Vjerojatno ste čuli da smo donijeli izvješće u ovome odboru koje se tiče ovlašćivanje žena u digitalnom dobu. To ste spomenuli E, djelomično u svojem uvodnom izlaganju. Ja mislim da e, odgovornost koju vi možete e, preuzeti po tom pitanju kao i vezanu uz veliku koaliciju o otvaranju radnih mjesta u digitalnom dobu, da je to zaista nešto što može pomoći osnaživanju i jednakosti spolova kao sastavnom dijelu digitalne agende. Sljedeći tjedan ćemo na mini plenarnom zasjedanju glasati o tome i ja mislim da to može biti jedan od instrumenata, jedna od inicijativa koje se mogu koristiti kao sastavni dio rasprave koja se vodi kako bismo zaista imali digitalnu agendu koja sve uključuje u obzir i koja ravnopravnost spolova stavlja u sam svoj srž. Hvala. Hvala lijepa. Sada smo završili s prvim krugom pitanja. Sada dajem riječ gospođi Jurovoj kako bi odgovorila na pitanje i komentare. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Proći ću kroz sva pitanja, međutim, neka od njih su se ponavljala. Um, gospođo Legrip, kada se radi o smanjivanju razlike, odnosno jaza između plaća i mirovina, slažem se s vama. A gdje je gospođa Legrip? Nema je. Željela sam joj se e, osobno obratiti, ali nažalost gospođa Legrip više nije ovdje. Dakle, kada se radi o tom pitanju, moram biti vrlo otvorena. Nisam pretjerano vjerovala da ćemo dobiti pretjerano veliki rezultat temeljem e, našeg eksperimenta odnosno projekta s transparentnošću. Dobili smo veliku količinu podataka. U ovom trenutku te podatke procjenjujemo, ali mislim da jaz u plaćama ne možemo riješiti samo inzistiranjem na transparentnosti, e, samo vršenjem pritiska na poslodavce da šalju informacije o svojim politikama politikama plaća, to je samo nešto što ih možda može navesti na razmišljanje o toj temi, ali zaista ne može s promijeniti situaciju. Što trebamo učiniti? Mislim da se trebamo pozabaviti sa sva tri problema koji uzrokuju jazu plaći. Prvo je diskriminacija. E, činjenica da muškarac dobiva više novca za isti posao. Direktiva o jednakom postupanju, odnosno direktiva o suzbijanju diskriminacije u zapošljavanju nema sankcije. I države članice, barem ne sve države članice, nemaju adekvatne instrumente da rješavaju taj problem. Ne postoji razlog zašto bi muškarci za isti posao dobili više novca od žena. Mi sada razmišljamo o tome da načmemo tu direktivu kako bismo izvršili pritisak i kako bi se uistinu dobili instrumenti koji će izvršiti pritisak na poslodavce e, u obliku sankcija ako se provodi takva diskriminacija. Prema brojkama koje smo dobili, samo 8% e, jaza u plaći rezultat je te diskriminacije. Mnogo je ozbiljniji razlog segregacija radnih mjesta. Znate i sami da je to situacija primjerice sa medicinskim sestrama, sa nastavnicima u ovome trenutku ne vidim nikakav efikasan instrument koji bismo mi s europske strane mogli iskoristiti da to promijenimo u državama članicama. Međutim, o tome ćemo ponovno razgovarati na e, sastanku EPSCO-a u lipnju, jer radi se o problemu o kojem moramo razgovarati, kao i o jazu među mirovinama, što jasno pokazuje da bez promjena sustava socijalne skrbi i poreznih sustava nećemo moći ostvariti taj rezultat. Nažalost, to su sve instrumenti koji su isključivo i nadležnosti država članica. Moramo biti vrlo oprezni kada radimo na novom paketu mjera vezano uz uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Naime, moglo bi se raditi o zamci. O zamci koja će zapravo um, ostaviti prostora većem iskorištavanju ljudi na privremenim ili povremenim poslovima koji se manje plaćaju. Želimo da žene dobiju priliku da imaju djecu, ali i da rade koristeći fleksibilne oblike zapošljavanja za zaradu. Zaradu koja će pomoći i nama da smanjimo taj jaz u plaćama. Dakle, ako imate kakve ideje na koji način se baviti ovim pitanjem segregacije radnih mjesta, javite nam. Radi se o problemu koji bi se možda mogao riješiti uvođenjem kvota za muškarce, ali ja ne bih to rado činila, zato što već sada smo izloženi vrlo velikom broju kritika vezano uz kvote. Jaz u um, plaći dovodi do niske razine samopoštovanja žena i djevojčica, a isto tako utječe i na njihovi izbor obrazovanja. Djevojčice se odlučuju za područja koja nisu tako dobro plaćena niti toliko tražena na tržištu rada. I to je nešto čime ćemo se pozabaviti u sklopu novog europskog programa vještina vrlo je važno da uskladimo ono što činimo u obrazovnoj politici i politici tržišta rada. Molim vas, imajte to na umu. Ja zaista nastojim naše interese o ravnopravnosti spolova uključiti u tu vrlo važnu novu politiku. Zato što moramo promicati i davati podršku mladim ženama. Trebamo im dati priliku da se adekvatno školuju, da idu u prave škole. kao što e, kažu šefovi tehnoloških korporacija, vrlo je važno da budu in the pipeline, a to znači e, da kad svaki put kad razgovaram s njima i kad kažem da treba inzistirati na tome da djevojke budu na e, mjestama, na mjestima gdje se donesu odluke, gdje su plaće više, uvijek mi kažu ali ne, žene zapravo nisu u tom krugu. E, zašto nisu u tom krugu? Zato što se ne školuju na adekvatnim e, sveučilištima e, u adekvatnim područjima. Naime, često se kaže da žene ne mogu biti dobri inženjeri, ali onda mi je kažem da je to kao da kažete da muškarci ne mogu biti dobri stručnjaci za marketing ili pravnici i tu obična rasprava stane. Dakle, vrlo je važno da žene budu uključene, da budu u središtu zbivanja. Kada govorimo o ciljevima iz Barcelone, vrlo je zanimljivo zapravo vidjeti na koji način se taj nedostatak adekvatnih objekata za skrb djece odražava na vrlo važne mjere kojima se bavimo, uključujući one koje se odnose na uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. E, roditelji trebaju imati na raspolaganju objekte koji im omogućuju da zbrinu svoju djecu dok odlaze na posao. Međutim, u državama članicama takvi objekti e, zapravo nedostaju. Ja snažno podupirem relevantna ministarstva da se okrenu europskim fondovima, posebice Europskom fondu za regionalni razvoj, ali isto tako i Europskom socijalnom fondu, koji se može kombinirati sa e, određenim udjelom investicijskog novca. Vrlo je važno da države članice promijene svoje prioritete. Ova godina je godina revizije operativnih programa i one države članice koje vide nove prioritete mogu ponuditi ili predložiti promjene. To je nešto što, na čemu se sada radi, ne znam koliko će država članica iskoristiti tu priliku. U svakom slučaju u velikoj mjeri se radi o novcu. Istovremeno je to također i stvar stereotipa da žene žele duže ostati s djecom, da one jednostavno ne žele prepustiti skrb o djeci nekom drugome, tipa u vrtiću, prije nego što djeca navrše tri godine. No, postoji jedna nova stvar – koja je relevantnija za politiku integracije posebice e, pripadnika romske manjine. Neke države članice već sada u svojem zakonodavstvu imaju odredbu prema kojoj romska djeca od četvrte godine života ili pete godine života moraju pohađati vrtić kako bi se bolje pripremila za osnovnu školu. No, to je sasvim druga priča, oprostite, prešla sam u digresiju. Žene u odborima, kako stvari stoje? Neki od vas rekli su da cijene to što dolazim s vremena na vrijeme, ali s druge strane ja zaista cijenim što imam prilike to e, čuti. Naime, uvijek želim s vama podijeliti nešto novo. Kada se radi o direktivi koja se bavi ženama u upravnim odborima, e, to nije slučaj, nemam novosti. Dvije manje države članice i jedna veća država članice još uvijek predstavljaju manjinu koja blokira situaciju u vijeću. Mi nastavljamo s pregovorima s Njemačkom, s Nizozemskom i Danskom, Mađarskom također. Imamo li još koga tko je... Nizozemsku sam spomenula. i to je nešto što se nadamo da ćemo promijeniti tijekom maltaškog predsjedništva sljedeće godine. U međuvremenu obećajem vam, kao što sam to već učinila na ovom mjestu, da ćemo nastojati također raditi na tome da se kompanije same mijenjaju. Ja sam u redovitom kontaktu sa eh, kompanijama koje kotiraju na burzi i nastojim im objasniti da im je bolje da takve stvari čine dobrovoljno nego da ih na to sili zakon. Većina njih razumije da je raznolikost u odborima dobra stvar za poslovanje i mnogi među njima imaju interne poslovne strategije i strategije upravljanja ljudskim potencijalima koje idu u smjeru većeg broja žena u odborima, upravnim odborima, mislim da možemo ostvariti određeni napredak i bez adekvatnog zakonodavstva, ali mislim da ćemo prije ostvariti napredak ako imamo adekvatno zakonodavstvo i zato ćemo o tome e, nastaviti dalje pregovarati i na tome raditi. Kada se radi o konvenciji iz Istanbula, želimo da ona bude usvojena ove godine na razini država članica. Ne vidim pretjerano veliki problem. Tri države članice još uvijek nisu ratificirale konvenciju, a potpisale su, a 15 ih još nije potpisalo. Međutim, mi na tome inzistiramo. Postoji jedna stvar koju treba shvatiti. Istanbulska konvencija vodi prema nizu konkretnih mjera koje samo države članice mogu provesti, zato što Europska unija za to nema nadležnosti. I trebamo e, ostvariti e, napredak zajednički. Radi se o mješovitom dogovoru i moramo svi odraditi svoje zadaće. Istanbulska konvencija vrlo je važan korak u suzbijanju nasilja nad ženama. Ja je smatram vrlo pragmatičnim eh, zakonskim aktom. I time zapravo dolazim do ove teme vezane uz nasilje i tu bih se željela kratko zadržati. Naime, želim vas pitati da predložite ideje za 2017. godinu koju, za koju smo najavili da će biti godina suzbijanja nasilja nad ženama. Želimo provoditi stvari na način da se ostvare rezultati. To će biti kombinacija opće kampanje koja će se provoditi temeljem europske platforme ali ta paneuropska kampanja neće biti glavni fokus, jer sam ja snažno uvjerena da fokus na suzbijanje nasilja nad ženama... A, moja budilica izgleda. Dakle, čvrsto sam uvjerena da fokus ne treba biti na europskoj razini zato što se situacija razlikuje od države do države. U Španjolskoj je glavni problem eh, suzbijanje nasilja u obitelji. U Njemačkoj vidimo da je problem nasilja u javnim prostorima. U većem broju država članica javlja se problem nasilja unutar etničkih manjinskih skupina. I upravo zato kampanja treba biti ciljena i treba se baviti stvarnim problemima u svakoj pojedinoj državi članici. Upravo zato bilo mi je jako drago kada sam imala prilike čuti od ministara u New Yorku jer sastala sam se s ministrima mm, vezanima uz politiku rodne ravnopravnosti u New i oni su mi tom prilikom rekli da će nam se svi pridružiti u toj kampanji za 2017. godinu. Poslat ću im sljedeći tjedan pismo, zato što su željeli da im pošaljem naše ideje kako želimo provesti stvari, a za to postoji pragmatičan razlog. Naime, oni žele za 2017. godinu uključiti te mjere u proračun. Jedan od ministara je rekao, gledajte, budžetirat ćemo sredstva za to, Um, i kad tako vam netko nešto kaže, onda znate da misle stvari ozbiljno. Dakle, imali smo prilike to čuti od većeg broja ministara i važno je zbog toga da im pošaljemo ideje. Dakle, e, osim ovog fokusa na pojedine probleme u državama članicama, imat ćemo i ovu europsku kampanju. Što se tiče rada na strategiji, moram reći da primjerice kolege Navračić, Andriju Kajtis, e, vezano uz zdravstvo, sigurnost, e, obrazovanje, su dali vrlo pozitivne reakcije. Ja sam i njih pitala kako, na koji način će se uključiti u ovu konkretnu kampanju. Tako da mislim da na razini komisije postoji veći broj ljudi koji ne moramo nužno izložiti kritikama da nisu aktivni. Obučit ćemo stručnjake, radit ćemo e, na terenu, a željela bih zapravo čuti od vas što mislite o našim planovima. Mislite li E, da idemo u pravom smjeru. Mi želimo prvenstveno kampanju usmjeriti na žene i na policiju, dakle oni koji su zaduženi za održavanje javnog reda i mira na lokalnoj razini, jer to je naš glavni problem, da žene ne prijavljuju e, da su žrtve nasilja zato što ne vjeruju da će naići na nekoga tko im je spreman pomoći. I da, moramo usmjeriti svoje aktivnosti i na muškarce i na dječake, međutim vrlo je važno da imamo odgovarajući splet aktivnosti u kampanji i da se obratimo pravim ciljnim skupinama. Dakle, ja ću vam poslati pismo i zatražiti i e, u pisanom obliku vaše prijedloge vezano uz nasilje. Gospođo Bjork, što se tiče žena u upravnim odborima, nemam što dodati. Gospođa Rinar, nije to bilo lako pitanje, odnosno drugo vaše pitanje nije bilo lako. Uloga Europske unije u međunarodnim kontaktima. Naravno, mi smo se u Yorku sredotočili i na europska pitanja, prije svega na pitanje migracija te integracije migrantica. Ali kad je riječ o vanjskom djelovanju, usvojili smo Um, akcijski rodni akcijski plan u vanjskom djelovanju, uključujući i određene pokazatelje. Tu smo se prije svega usredotočili na integritet i dostojanstvo žena. I samim time vraćamo se na naš napor da otklonimo nasilje nad ženama u cijelome svijetu, te putem ekonomskog osnaživanja i obrazovanja žena i djevojaka. Znam da je Federica Mogherini, mu kolegica, jako posvećena rodnim pitanjima i ona putem pametnih politika želi popraviti stanje prije svega u Africi te u područjima gdje su žene pogođene nasiljem i siromaštvom. Dakle, to je taj međunarodni kontekst. U Njurku smo bili suočeni i sa situacijom koju je spomenula gospođa Ranke. Imali smo dosta teške razgovore s kolegama iz e, Poljske i Mađarske. Razgovarali smo o, o tome kako je njihovo gledište prema reproduktivnim pravima i zdravlju ženja. Naša stajališta su različita. Stajalište poljskih i mađarskih kolega e, vidjelo se e, u njihovu prijedlogu vezano uz registrirana partnerstva, imovinsko pravne odnose i tako dalje. O tome se razgovaralo i u odboru Juri. Trebamo se suočiti sa sadašnjim stanjem. njihove vlade imaju drugačije pravce djelovanja, drugačija stajališta, drugačiji pristup. I to znači da trebamo imati trajni dijalog i stalno razgovarati do koje mjere možemo ići kako bismo postigli za uzajamno razumijevanje i kako bismo postigli određene zajedničke ciljeve. Također smo razgovarali o zajedničkom akcijskom planu, o pitanjima vezanima uz LGBT i e, zajednicu i o e, rodnoj strategiji. Dakle, upravo je ovo trenutak kada se pojavljuju ova različita mišljenja. Kad je riječ o migracijama, pokušavamo se time baviti iz dvije perspektive. S jedne strane, potrebno je riješiti ovu hitnu situaciju koja je vezana uz izbjegličke kampove i druga mjesta gdje je visoka koncentracija žena. U trajnom e, sam dijalogu s kolegom e, Avramopulosom koji je zadužen za e, osiguravanje humanih e, uvjeta te pridržavanje pravila koja se moraju e, poštovati u okviru migracijske politike i politika azila. Pokušat ću olakšati e, stvaranje najboljih uvjeta za žene i djevojke, da želim da to bude uključeno i u naš program vezan uz sigurnost. Ali naravno, jedna stvar je europski dokument, naravno ne želim ga podcjenjivati, ali to je jedna stvar. A druga stvar je način na koji države članice koje e, trebaju zbrinuti migrante kako taj dokument primjenjuju. Tu je i to je također i tema za praćenje. Znam da osobe, odnosno kolege na terenu to rade. Provodimo potrebne mjere kako bismo osigurali elementarnu sigurnost, kako bismo Um, spriječili rizik krijumčarenja ljudima, uh, rizik od prisilne prostitucije, porobljavanja i tako dalje. A ti rizici postoje u mjestima gdje je visoka koncentracija uh, migranata. Najvažniji, najozbiljniji problem ove godine Doduše ne znamo koji nas e, problemi još čekaju tijekom ovih turbu, ovim turbulentnim vremenima. Prošle godine 80% migranata su bili mladići. Ove godine većina migranata su žene i djeca. E, prije svega se radi e, o maloljetnicima bez pratnje odraslih. U Njemačkoj i u Švedskoj migranti su doživjeli napade bandi. Mi trebamo iskoristiti sve alate e, koje imamo na raspolaganju, prije svega mislim na one koji su na prvoj crti kako bismo e, im zajamčili sigurnost. Nadalje, e, na dakle i to je nešto što je rečeno i ministrima pravosuđa na vijeću. Drugo pitanje je što učiniti nakon što se migranti smjeste negdje u Europi. E, moraju postojati ciljani programi za žene kako bi žene dobile tečajeve jezika, kako bi im se ponudila radna mjesta, te kako bi se omogućila skrb za djecu. To je povezano i s digitalnom agendom jer mislimo da tu postoji velika prilika da se ženama omoguće ili pruže integracijski kanali, odnosno da digitalna sfera na neki način postane kanal za integraciju. I to je nešto što je zapravo pristupačno. Toliko o migracijama. Moram reći da da se slažem s e, izvješćem gospođe e, Hannibal i mislim da su te preporuke koje tamo stoje nešto što mi doista moramo napraviti i to ne samo Europska komisija, parlament, već i države članice. Migrantice, njihova integracija e, već su dio agende, odnosno programa koji se odnosi na vještine. izvješće o osnaživanju žena u digitalnom dobu. To je, kao što sam već rekla, dio programa koji je povezan s vještinama i vi naravno možete provjeriti e, činimo li to. To je naravno e, dio e, našeg grada da određene stvari postanu dio mainstreama. Hvala gospođo Jurova. Hvala vam na svim detaljnim informacijama vezanima uz postavljena pitanja. Činjenica je da ponekad ne dobijemo odgovor koji bismo željeli čuti. Kao što je već rečeno, postoji jedan generalizirani stav da postoje određene stvari kojima se bavimo od samog početka, a zapravo se nažalost nikada ništa ne dogodi. Ponekad ehm, stvari zapnu na razini vijeća, ponekad se neki drugi dokumenti ne usvoje i e, sve to utječe na politike koje bismo mi trebali poticati kako bi žene imale više prilika. Međutim, unatoč tome i dalje ćemo inzistirati na tome da se te neke stvari proguraju na zakonodavnoj razini i na drugim razinama sa stvari koje smatramo temeljima. Sada otvaramo drugi krug e, pitanja kako bismo dali priliku zastupnicima da postavljaju pitanja kao pojedinci. Svatko će dobiti oko jednu minutu. E, molim vas držite se zadanog vremena kako bi imali vremena govoriti. Gospođa Ko Kovačev. Hvala vam eh, na predanosti u radu vezanom uz rodnu ravnopravnost. Vrlo ste temeljito odgovorili na mnoge stvari koje me brinu. Drago mi je drago mi je eh, što ste usredotočeni na, na boru protiv svih oblika naselja nad ženama. Već ste govorili o Istanbulskoj konvenciji Doista mi je drago da inzistirate na ratifikaciju strane Europske unije. To će biti dug proces, nažalost. Međutim, u međuvremenu, jer naravno e, potreban je učinkoviti, koherentniji pristup e, borbi protiv nasilja, ali me zanima što radite kako biste potaknuli države članice koje nisu još to ratificirale, a one koje jesu e, da bi više primjenjivale konvenciju. još jedna stvar, govorili smo jutros o izvješću o provedbi direktive o e, trgovini ljudima, ali još nismo dobili izvješće komisije, pa me zanima kako napreduje rad e, po tom pitanju, jer doista moramo znati što se događa u državama članicama, jer trgovina ljudima sve više uključuje žene i djecu, odnosno djevojčice. A to se, stanje se pogoršava prije svega zbog migracija. I e, treće pitanje, e, drago nam je da ste u kontekstu samita Eh, UN-a u Njurku govorili o timu Europa. Nadam se da ćete moći isto reći i za Istanbul. Pa me zanima na koji način surađujete s kolegama u eh, komisiji kako biste došli do zajedničkog stava na humanitarnom samitu gdje će se pitanje eh, vezano uz genitalno sakačivanje, spolno zlostavljanje, prisilne brakove, i tu su još neka druga pitanja koja ste prije spomenuli. Tu su i pitanja vezana uz reproduktivna prava i zdravlje žene djevojčica. Nadamo se da će samit u Istanbulu iznedriti um, jedinstveni i koherentan stav e, Europske unije. I posljednje pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Kad govorimo o pristupanju, je li vam u planu da Europska unija pristupi i UN-ovoj konvenciji o pravima djeteta? E, inače, ja govorim u ime još jedne kolegice koja mi je propustila dio svog vremena. Gospođa Noela. Hvala vam. Htjela bih ponoviti još jednom pozitivne komentare koje smo već danas čuli i htjela bih reći da sam nestrpljiva. Ženski pokret je uvijek nestrpljiv. Mi dugo čekamo na jednakost i zato smo nestrpljive i napredak je spor. Imam jedno konkretno pitanje pa bih molila i konkretan odgovor. povjerenice, koje su mogućnosti na raspolaganju da bismo dokinuli segregaciju na radno mjesto. Dakle, govorimo o ženskim zanimanjima. Kada će to prestati? da su ženski poslovi plaćeni jednako kao muški, onda bi muškarci stajali u redu da ih rade. Žene bi trebale biti e, plaćene onoliko koliko zaslužuju. U svojoj izjavi rekli ste da neke države članice poduzimaju određene pravne korake bez uspjeha. To znači da nećemo postići napredak ako molimo već e, morate e, pravnim putem e, pokušavati postići napredak. Pa me zanima što komisija radi konkretno da bi postigla to da države članice postignu napredak, da idu naprijed. Dakle, ne da molimo, već da se poduzmu pravni koraci kako bi se osigurala jednakost. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, hvala gospođo Jurova. Drago nam je da imamo priliku razgovarati s vama ovom prigodom o svim ovim pitanjima. Ja sam i u drugim odborima i moram reći da sam zaboravio e, kako izgledaju e, drugi povjerenici, kako je s njima, što nije slučaj s vama i drago mi je zbog toga. Imam nekoliko pitanja. Neću reći o kojim se odborima radi. Prvo pitanje odnosi se na Istanbulsku konvenciju. Rekli se da je Europska unija spremna usvojiti Istanbulsku konvenciju. E, bojim se da nam je rečeno i na zadnjem ista ta stvar e, zimus u Strasburu. Ta sada je već proljeće, vrijeme prolazi, pa me zanima, možete li nam reći koji će biti konkretan datum tog usvajanja? Naravno, države članice samo mogu primjenjivati te e, konkretne mjere za borbu, odnosno sprečavanje e, rodno utemeljenog nasilja, ali e, kako utjecati na države članice koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju. A drugo pitanje, opet se radi o nasilju nad ženama. Rekla se da komisija podupire napore određenih država članica u sprečavanju nasilja nad ženama, ali E, mi možemo u izvješću Europskog instituta za e, rodnu ravnopravnost kao i u izvješću Agencije za jednakost e, možemo reći da su ti napori vrlo slabi. U nekim zemljama postoje postoje određene pravne kategorije poput zločina i strasti i tako dalje. Pa je za neke od nas jako važno imati europsku direktivu za sprečavanje e, nasilja nad ženama. I naravno, ovaj odbor podupire vaše napore i možete računati na nas e, kada će vam trebati podrška za tu inicijativu Europske komisije. Hvala. Hvala gospodine Sebastian gospođa Sadorova. Hvala. Htjela bih zahvaliti gospođi povjerenici na vrlo praktičnom e, pristupu ovoj temi. Više puta rekla je da, je, da samo zakonodavstvo nije dovoljno. Potrebna je praktična primjena svih mjera o kojima razgovaramo. Kolege, mi svi znamo da diskriminacija po osnovi roda je zabranjena. A postoji razlika i u plaćama i u mirovinama između muškaraca i žena. To je činjenica. Postoji i razlika ne samo u plaćama, već i u prihodima. To je zabranjeno, ali svejedno postoje izvori koji nisu zakonodavni, već sve proizlazi iz praktične provedbe, tako da je na državama članicama da učine nešto i promjene stvari. Htjela bih postaviti pitanje gospođi Jurovoj. Molim vas da uzmete u obzir mogućnost istraživanja e, situacija u kojima se nalaze žene koje e, se brinu za djecu i onih žena koje se ne brinu za djecu. Mislim da možemo pokazati da roditelji koji se brinu za svoju djecu, da su na neki način diskriminirani u pogledu e, prihoda. E, ako istražimo tu situaciju, možda bismo mogli pronaći i rješenja. A ako majka ostaje kod kuće sa svojim prvim djetetom, pa zatim drugim djetetom, nakon tri ili četiri godine, takva žena ima e, potpuno drugačiju polazišnu poziciju i to treba riješiti. E, cijenim vaš prijedlog koji je naveden u radnom dokumentu prema kojem 40% žena na visoko rangiranim e, položajima u Europskoj komisiji. Zanima me postoje li određene konkretne brojke, jesu li određeni koraci postignuti, e, pokrenuti da se to e, postigne. Mislim da bi to bio najbolji način da se postignu rezultati. Hvala. Gospođa Antila. Hvala gospođo povjerenice. Hvala što ste nam se danas pridružili. Zadovoljni smo, doista smo zadovoljni vašim e, pristupom, jer teme ko, kojih se dotičete su teme koje nas zabrinjavaju u ovome odboru. Ali to je izvor e, brige u svim državim, državama, članicama. Rekli ste da ćemo se 2017. godine e, boriti protiv nasilja nad ženama putem rezolucija eh, Europski parlament je tražio više puta uspostavu Europskog observatorija za eh, sprečavanje eh, rodno utemeljenog nasilja kao što postoji observatori za rodnu jednakost. Međutim, treba osigurati resurse da te observatori i proradi. Što mislite o tome? Hvala i na kraju Gospođa Rodriguez. Gospođo povjerenice, e, htjela bih vam čestitati na svim naporima e, pri ratifikaciji Istanbulske konvencije. E, imat ću konkretno pitanje. Govorili smo o imigracijama, o imigraciji i o sigurnosti žena. Govorili smo također nekim drugim stvarima. Koje su komisijne mjere koje bi se odnosile na na e, države članice koje ne poštuju prava žena i pripadnika LGBT i zajednice. Isto tako, kad je reč o genetskom sakačenju žena, zanima me e, na koji način se mogu e, kontrolirati zemlje u tom smislu. E, zanima me koji je stav o Air France-u koji e, traži od svojih stewardesa da se da stavljaju marame na letovima prema Iranu. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Sada vama predajem riječ da odgovorite na pitanje. Eh, Kao prvo odgovorila bih gospođi Koraci Bilte koja je postavila pitanje u svezi Istanbulske konferencije. Dakle, na koji način ohrabrujemo države članice da je prevodu pa vršimo pritisak na njih, ne odustajemo koristimo svaku moguću priliku za to. E, pristup Europske unije neće e, ostvariti svoj, e, svoju svrhu ukoliko to ne provedu države članice. Naime, sve to treba provesti e, u okviru kaznenog prava, u okviru relevantnog mjerodavnog pravnog sustava jer počinitelji će uvijek pribjegavati tim e, dijelima, stoga moramo imati sustav e, kazni, moramo imati i načina da to ratificiramo i srušiti prepreke u državama članicama. No, isto tako Spominjali ste zakonodavstvo. Naravno, zakonodavstvo je idealni instrument kad želimo nešto provesti, kad želimo nešto postići, kad želimo nekoga obeshrabriti i spriječiti da počini neko kaznodno djelo. Međutim, rodna pitanja su posebno i specifično područje povezana su sa stereotipima, s tradicijama i ne mogu se jednostavno promijeniti e, novim zakonodavnim e, aktima. Nakon godinu i pol dana rada u komisiji kada e, novi, e, neki novi zakonodavni prijedlog na sebi ima oznaku rodnog, onda to ne funkcionira. Dakle, ne funkcionira ni na razini Europske unije, niti u mnogim državama članicama i zbog toga u smislu ravnoteže privatnog i poslovnog života ja uvijek naglašavam ekonomske posljedice koje će biti e, pozitivne i koje će svi osjetiti kada uklonimo postojeće e, prepreke to je naravno problem sa zakonodavstvom. Postoji još jedan, a to je a to su implikacije koje zakonodavni akti stvaraju. Recimo, to je pitanje što se događa sa direktivom u suzbijanju diskriminacije. Nama treba eh, jednoglasna odluka u vijeću. A Postoje mnogobrojni argumenti, mnogi ističu nedostatak financijskih sredstava za provedbu te direktive. Dakle, to su problemi povezani sa zakonodavstvom. Što se tiče krijumčarenja ljudi, e, komisija nadzire provedbu e, te direktive koja se odnosi na krijumčare ljudi i e, zaštitu žrtava i to sve od travnja 2013. 26 država članica je do sada prenijelo tu direktivu. Politički dogovor je postignut e, u Njemačkoj te očekujemo postojeću e, primjenu. 26 zemalja, ponavljam, nas je obavijestilo o prebacivanju direktive u nacionalno zakonodavstvo, a povjerenik Avramopoulos e, govori isto tako o analizi svih tih obavijesti Da, rekla sam e, tim Europe. Ja sam to doista u Yorku i osjetila. Niste li i vi? Dakle, susreli smo se mi i to jest bilo važno, ali smo na taj način se našli s ostatkom e, svijeta i zajedno razgovarali o problemima. Isto tako smo bili ujedinjeni zapravo nedostatkom napretka. Još uvijek to e, primjećujem postavili ste i pitanja vezana u vezi, u vezi razlika plaća. Spomenuli ste kako majke e, besplatno rade, da rade bez naknade. Imala sam bilateralni sastanak s nekim afričkim ministrima, neću imenovati iz kojih zemalja. Rekla sam kako nešto planiramo. Planiramo u smislu stvaranja boljih uvjeta za zaposlene roditelje. To je za nas ključno. Mi želimo da žene budu plaćene i za svoj eh, rad koji obavljaju kod kuće. A onda su se oni počeli smijati. Zašto? Mislili su da se E, šalim, ha, ha, pa oni žele biti plaćeni za ono što rade e, kod kuće. Pa naravno, rekla sam, zato što društvo treba to što one rade kod kuće. I doista postoji golema razlika u tome kako doživljavamo jednu te istu situaciju. A moram vam priznati, to je dio i razgovora s nekim europskim političarima. Eto tako stoje stvari. Što se tiče pak segregiranih ma to je težak e, problem. E, mi razmišljamo o tome čak i da se obratim sindikatima. Mislim e, da treba na neki način pritisnuti neke konkretne struke u smislu povećanja plaća. Mogu samo za sada e, reći da smo spremni e, koristiti e, postojeće instrumente u slučaju kada države članice prekrše ove propise. Međutim, to je samo dio problema. Činjenica da je muškarac plaćen više za isti posao u odnosu na ženu. I opet e, kažem, Važno je nagnati države članice da nešto učine po tom pitanju. Ako smislite na koji način, recite nam. A što se tiče pristupa Istanbulskoj konvenciji, rekla sam vam da sam e, nervozna svaki put kad dođem pred vas istim e, informacijama. No no, e, što se tiče konvencije, mi jesmo postigli e, napredak, raspravljali smo o tome na vijeću. Mogu vam reći da države članice podupiru, općenito govoreći, taj pristup. Sada razvijemo na detaljima e, države članice govore o zapravo i postavljaju pitanje glede pravnog temelja i novih e, nadležnosti. A očekujemo da će vijeće donijeti odluku e, ove zime, dakle zime 2016. možda čak i sljedeće godine. A što se tiče konvencije o pravima djeteta, to trenutačno ne planiramo. više žena u institucijama Europske e, unije. E, sve se to ogleda i u e, novim ravnateljima, voditeljima općih uprava. Gospođa Georgijeva je doista posvećena toj ideji zapošljavanja većeg broja žena ona e, uvijek e, za kandidatkinje kaže kako je riječ o izuzetnim ženama, a vjerojatno je e, i u pravu. Govorimo o 40%, no valja uvijek pritiskati i raditi na tome moramo žene pripremiti, imati ih pripremne E, za sudjelovanje na svim razinama sustava. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Jurova. Hvala vam što ste nam se pridružili danas na razmjeni mišljenja na raspravi o temama koje su nam e, vrlo bliske i koje su nam važne. Nadam se da ćemo na isti način postupati u budućnosti i da ćemo vas brzo ponovo vidjeti na našem odboru. Nadamo se da će nešto od ovoga što smo rekli biti pretvoreno u dijela. Krećemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. a riječ je o proračunu za 2017. Izvjestiteljica je gospođa Dančila. Gospođa Dančila, imate riječ. Hvala vam najljepša, gospođo predsjedateljice. E, mi smo istaknuli prioritete naše, e, našeg odbora. Jedan od njih je dosljedno korištenje proračuna za spolnu ravnopravnost u svim, u svim fazama e, postupka donošenja proračuna. Strukturni e, fondovi, investicijski fondovi bi isto tako trebali imati tu e, oznaku u smislu poticanja obrazovanja i poduzetništva za žene. Treća, e, treći prioritet je zadržavanje donih financijskih sredstava za DAFNE program posebice za migrantice i tražiteljice azila. Tu je zatim e, pitanje e, Europskog instituta za spolnu e, jednakost. Već sam rekla kako je parlament u nekoliko rezolucija tražio uspostavu Europskog, Europskog observatorija za pitanja nasilja. I to su prioriteti koje smo istaknuli u mom izvješću očekujem i prijedloge mojih e, kolega. E, treba naravno poštovati rok koji je dalo tajništva. Hvala vam, gospođa Konovska, za pučane. Hvala. Ispričavam se što moja kolegica nije s nama danas, međutim ostavila mi je poruku. Želim zahvaliti gospođi Dančili na obavljenom radu. Uključila je e, mnogo zahtjeva koje smo mi postavili prošle godine. Mislim da je važno naglasiti važnost financiranja mjera kojima se e, promiče kvalitetno obrazovanje, stvaranje radnih mjesta i poduzetništvo. Nama je žao da nemamo odvojenu proračunsku liniju za Dafne. Vidimo da se i socijalisti slaže, slažu s nama. E, možda bi bilo korisnije ojačati postojeći Europsku, e, Europski centar za spolnu jednakost umjesto da se uspostavi novi Europski observatori za pitanja nasilja. Hvala vam najljepša. Hvala, gospođa Retke. Hvala, predsjedavateljice. Ispričavam se E, u ime moje e, kolegice koja je na sastanku drugog e, odbora. No, naglasit ću neke točke koje su nam važne glede ovog izvješća. Kao prvo, pozdravljamo da, i, da se u prijedlogu izvješća pojavilo E, pojavio aspekte izrade proračuna kroz rodnu perspektivu. Na taj način e, će se postići rodna ravnoteža i na tome i zbog toga zahvaljujemo izvjestiteljici, jer se taj aspekt nalazi u samom središtu izvješća. Drugi element je usmjerenost, odnosno fokus na tražiteljice e, azila. Mi želimo vidjeti kako će one biti integrirane, uključene u naše društve. One moraju biti ciljna skupina, pred njima su veliki izazovi u smislu posla i stoga je dobro da je i to dio izvješća. Posljednje što želimo vidjeti ojačano u izvješću je pitanje boljeg pristupa javnim službama za žene. Žene ih e, više koriste, ali važno je to i stoga što su žene teže pogođene rezovima u javnoj potrošnji. No, doista velika hvala izvjestiteljici na izvješću jer smatramo da je vrlo dobro. Hvala. Ja se slažem s kolegama i zahvaljujem izvjestiteljici. Ovo je doista dobro izvješće Naglasak je na rodnoj perspektivi proračuna. Vi govorite i o uzrocima razlika u postupanju sa spolovima, te stoga treba djevojčicama i djevojkama pokazati nešto drugom. Također je važno i što ste naglasili tražiteljice azila. I na posljedku kad govorimo o ovoj vrsti proračuna e, moramo e, naglasiti i e, mjerenja i ciljeve kako bismo znali što pratiti i kako bismo znali jesmo li na pravom putu. Hvala. Najzad gospođa Dančila. hvala svim e, mojim e, kolegicama što su poduprle moje izvješće. Hvala i na njihovim e, prijedlozima. Nadam se da će ovo izvješće odražavati postojeću realnost i da će se odraziti i na proračun. Hvala. im rok za podnošenje za podnošenje amandmana bit će 28. E, travnja, 24. svibnja će se e, glasati 4. i 7. 4. E, do 7. lipnja glasat će se na plenarnom zasjedanju. Govorimo sada o financijskoj perspektivi 2014. 2020. gospođa Moody koje su <laughs> i ovdje je riječ o potpuno istoj temi, dakle proračunu iz rodne perspektive a sve su to elementi koji su naglašeni u prethodnom izvješću. No mi ovdje govorimo o nešto širem vremenskom okviru kontekstu. Sve ove točke su odražene. E, kad govorimo o 2020 E, važi isto ono što smo govorili o 2017. Dakle, treba povećati e, žensku zapošljivost, e, istu zaradu, veći broj žena u upravnim odborima. A isto tako valja spomenuti mjere na koji način će se ti ciljevi postići. Tu je također i program za gender mainstreaming. Sve je to u redu, no sada trebaju slijediti dijela, dakle provedba treba isto tako e, pratiti e, provedbu u prethodnom izvješću se govorilo o pomoći migranticama i tražiteljicama azila, koliko je važno da to strukturiramo za budućnost i razgovorimo o financiranju. Također važno je ulagati u socijalnu infrastrukturu i treba to sagledati u novom svijetlu, dakle u svijetlu rodne perspektive treba davati potporu ženama u zapošljavanju. Sve to e, i u kontekstu proširivanju socijalne infrastrukture. A isto tako treba povećati transparentnost DAFNE programa i moramo raditi na e, daljnjoj provedbi e, tog uspješnog, e, uspješnog programa u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala. Hvala gospođo Mudi. Nitko se, čini se, ne javlja za riječi to um, valjda znači da se svi u potpunosti slažu s rečenim. To nas dovodi do zaključka, do kraja našeg sastanka. Veselim se našem susretu na sljedećem. Hvala najljepša.